Dobar dan. Dobar dan svima. Ovo je prvi službeni sastanak odbora za proračunski nadzor kojem ja predsjedam. Jako sam ponosan što sam među vama i to na ovom mjestu i nadam se da ćemo u nadolazećim godinama, mjesecima, tjednima, kako hoćete, da ćemo svo to vrijeme donositi E, dakle vrlo jasne odluke da ćemo plodonosno surađivati i da ćemo moći na koncu reći da smo obavili posao. A sada, s obzirom na dnevni red današnji, mogu vas samo obavijestiti da smo zamijenili redoslijed točaka dnevnog reda 9 i 17. Naravno, to ništa ne odnosi na sadržaj tih točaka koje ostaje isti a tako da ćemo danas nešto kasnije tijekom dana održati razmjenu naših, vaših i naših generalno ideja, pogleda i mišljenja o tome koje bi trebali biti prioriteti našeg odbora u idućem mandatu. Zatim vas želim obavijestiti da je drugi proračunski trijalog E, za godinu dakle u vezi nacrta proračuna 2020. da će se to održati počinje sutra 23. srpnja u Vijeću. To nas je već dovelo do treće točke dnevnog reda. Bilo bi dobro kad bi mogli sve skupa ubrzati, ali mislim da sad više nećemo moći vjerojatno. To je nacrt, točka treća je nacrt izmjene proračuna broj 1 kojeg je 5. E, lipnja povjerenik Oettinger prezentirao. Riječ je o NIP-u za opći proračun za 2019. unošenje viška iz financijske godine 2018. Sada molim gospodina Revela, predsjednika komisije, da vas ukratko o tome obavijesti. E, hvala lijepa. Evo, pošto se prvi put javljam za riječ, e, dozvolite da vam prvo čestitam vama i podpredsjednicama odbora na vašim nominacijama prošlog tjedna i mogu vas uvjeriti da se možete osloniti na lojalnu i konstruktivnu suradnju s naše komisijne strane. Dakle, NIP proračun, nacrt izmjene proračuna broj 1 je jedna rutinska stvar koju svaku godine obavljamo i odnosi se na unošenje viška iz financijske godine 2018. Kao što ste rekli, to je već prezentirao povjerenik Oettinger u skladu sa financijskom uredbom i to nakon 15 dana nakon e, zatvaranja računa, nakon polaganja računa za prošlogodišnji proračun 31. 31.3. plus 15, znači poslije četvrtog. Ove puta se proračunski višak e, svodi na 1,8 milijarde milijarde eura, od kojih 1,3 potiče iz prihoda, a 0,5 e, milijarde na strani rashoda. Ovih 1,3 na strani prihoda se isključivo, gotovo isključivo posljedica, odnosno došlo je tako što smo imali kazne različite koje smo naplatili, plus kamate koje su prošle godine nakopile i e, Uglavnom, većina stvari na, na strani rashoda se uglavnom po, poništava recimo pitanje carina i kazni, kazni za neplaćanje carina 160 milijuna se s jedne strane potjere sa onim što je tu prihodovano od 200 milijuna eura i tako dalje. Sve institucije kombinirano imaju otprilike pola milijarde e, u tom udjelu, a što se tiče odjeljka za komisiju, to imamo 99,9% proračuna realizirano što smatramo da je gotovo jako dobro. Jedan puta kada usvojimo ovaj prijenos, odnosno unos viška ove godine, onda ćemo imati dakle 1,8 milijardi više u proračunu za ovu godinu. To je kratko i jasno. Hvala lijepo. A sada našeg izvjestitelja gospodina Havarda molim da komentira tu priču. Hvala. Prije nego što krenem sa ovim izvješćem, i ja bih želio izraziti svoju zahvalnost i divljenje mojem prethodniku Danielu Viotiju kao glavnom izvjestitelju za opći proračun Europske unije za 2019. do sada. I sada vam kažem, Daniela ne samo da je omogućio da ovaj odbor zapravo sjajno radi na tom teškom dosjeu, što je bio veliki izazov za sve, nego isto tako i pokazao se jako dobrim i odlučnim pregovaračem svim pregovorima i trijalogu i pogotovo kod pomirenja naših i među institucijama i kod NIPA 3 pogotovo dobro. Mislim da je ovo sada, kao što znamo, ima jako puno i diskretnih stvari koje se treba izmijeniti prije nego što ih usvoje naš parlament i namo da će to biti u prosincu 2019. će biti usvajanje ovog proračuna. Ali svaka varijacija izmjena ovog proračuna prije nego što parlamentarna plenarna sjednica može o tom glasati zahtjeva da se naš odbor time pozabavi. Što danas i činimo. Mi znamo da je e, povjerenik Oettinger na kraju svog mandata ovog 5. lipnja to prezentirao kompletan proračun i sada ćemo se danas pozabaviti sa nipovima 1, 2 i 3. Koliko znam 23. će je zapravo bio rok krajnji da se to sve ovdje odradi i da našem E, zatim sljedećem sastanku 2. i 3. rujna mi dovršimo i glasamo u našem odboru, zato i pripremimo se za plenarno. Dakle, 4,4 milijarde svih kazni koje su, koje je Unija naplatila u različitim predmetima u vezi narušavanja tržišnog natjecanja i konkurentnosti se uklopilo u to, dakle to su ona vlastita sredstva i plus ovaj višak koji je preostao iz prošle godine. Na kraju, mislimo da ovo što je ovdje u NIP-ovima predloženo ne mora nužno sada povlačiti za sobom i povećanje vlastitih prihoda. Jer naše stajalište da u sljedećem VFO-u višegodišnjem rasproračunu, bi ovo trebalo samo doprinijeti da se povećaju rezerve Europske unije adekvatnim iznosom kako god on, iz kojih god izvora on došao ali koliko znamo imamo jedan čitav niz otvorenih slučajeva sudskih u kojima se još tek trebaju donijeti odluke o globama, kaznama koje će se nametnuti. Pa bi voljeli da nam komisija kaže kolika, kakva su njihova očekivanja, koji su rokovi kada bi se te globe dakle mogle nametnuti, kada bi se te kazne mogle izgovoriti i koje bi to bila red veličina jer to bi napokon ušlo u proračun za 2020. Pa nas zanima koliko oni otprilike od toga očekuju novaca konkretno. Hvala lijepo gospodine Howard. Ima li tu nekakvih zastupnika među nama koji bi željeli komentirati ove prezentacije? Ako ne, onda bih uh, umjesto zaključka istaknuo da je rok za amandmane određen za 25. srpnja u podne, jer s obzirom na ono malo vremena koje imamo, molim amandmane ako ih imate podnesite samo na engleskom. A onda prelazimo odmah na točku četvrtu sa istim procedurom. Molim gospodina Irela iz komisije da nam da kratak pregled i kratak sažetak onog što se tu događalo. Hvala lijepo. Kao što je gospodin Howard već rekao, Dakle, ovaj NIP broj 2 predstavlja zapravo nastavak onog e, rujanskog dogovora o proračunu za 2019. U tom sporazumu su se institucije u zajedničkoj izjavi obvezale da će pojačati sa 100 milijuna eura programe Obzor 2020 i Erasmus+. U toj zajedničkoj izjavi nije bilo nikakvih indikacija na to kako će izgledati raščlamba tih stotinu milijuna među tim programima, naime raspodjela tih sredstava. Stoga je komisija smatrala logičnim da se predloži da to povećanje sredstava bude u skladu sa relativnom veličinom, opsegom E, tih programa znači da se na 80-20% podijeli između obzora i razma. Također se uzima u obzir i kapacitet e, apsorpcije tih programa, apsorpcije sredstava naravno. Naravno, 80 milijuna tog povećanja koji se predlaže za obzor 2020 podržat će znanstveno istraživanje u vezi sa klimom, kao i istraživanje u vezi sa transportom i budućim novim tehnologijama u okviru zapravo pilot programa o Europskom vijeću za inovacije i znanstveno istraživanje. Kod klimatskog istraživanja komisija uzima također u obzir i sve prioritete koje je Europski parlament u višekratno iznosio. Prema tome, na taj način će taj NIP pridonijeti onom da se približimo onom ukupnom cilju od 20% kod ublaživanja posljedica klimatskih promjena u razdoblju od 2020. do 2040. Što se tiče Erasma Plus, dodatnih 20 milijuna će uglavnom samo ojačati aktivnosti kod više edukacije, zatim e, stručnog e, obraz usavršavanja i stručnog obrazovanja. Hvala lijepo, gospodine Howard, kao izvjestitelji imate li vi šta tu dodati? i reći da hvala, doista taj nacrt izmjene proračuna je malo drugačiji. Jer s jedne strane je to tehnička mjera, ali s druge strane kompletno pokazuje i zapravo stvaruje naš sporazum o e, nagodbu, jednu koju smo postavili interinstitucionalno u vezi sa ta dva programa. Dakle, obzor se jača na ukupno na 100 milijuna eura i to je, će se naravno proračunske vlasti odobriti u svom pravom roku ali mi smo se isto tako i složili da će to financiranje zapravo predstavljati svjež novac za ta dva programa i pitanje je sad kako će se provesti i realizirati sad te nove alokacije sredstava. Komisija nije, nije zapravo s nama raspravljala u pojedinostima kako će se ta sredstva preraspodijeliti, ali u redu čuli smo da oni to će preraspodijeliti između dva programa u okviru, mislim u odnosu, dakle u skladu sa veličinom i opsegom inače sredstava tih programa, znači 80 prema 20%. Mi sad s te strane apsolutno pozdravljamo da će većina sredstava dodijeljena obzoru ići na klimatska istraživanja. A vi se sjećate da smo 5. lipnja postavljali pitanje kod prezentacije E, povjerenika Ettingera da smo postavljali pitanje o tome da li tu postoji i nekakva recimo smanjenje ili povećanje kod sredstava koje odobrenih sredstava za e, preuzeta plaćanja i onda nam je kazano da u slučaju obzora to, to ne dolazi u obzir i da su plaćanja za te programe će se zapravo idućih godina prikupljati i onda isplaćivati. A sad molim za nove članove da ne zaborave, to je zapravo onaj uzorak kako mi generalno radimo s takvim velikim programima. Međutim, ponovno mogu reći da su obveze preuzete za Erasma e, možda ranije trebala biti zapravo realizirana i podmirena. Jer e, možda ćemo se ipak kasnije morati vratiti na to pitanje u kojem trenutku će se dakle za Erasmo moći dakle prikupiti sredstva za preuzete obveze. E, s obzirom da ovdje govorimo sada o prijenosu sredstava iz 2018. koji se ubacuju u proračun 2019. ali nije točno jasan dok i do kada će se te ta dodijeljena odobrena sredstva doista i realizirati za to. Hvala. Ako imate još pitanja, nemate, onda možemo komisiji vratiti riječ da nam odgovori na ova pitanja od našeg izvjestitelja o tim uvjetima plaćanja. Da, ja vam mogu samo reći da sam zabilježio pitanje izvjestitelja i u vezi budućeg razvoja e, i veličine, odnosno obujma globi koje mi očekujemo da će se naplatiti zbog kršenja europskih zakona o tržišnoj konkurenciji, ali to ćemo vam onda odgovoriti kad budemo imali pojedinosti. A što se tiče ovog 20 milijuna dodatnih obveza za Erasmo, za to će nam trebati plaćanja još ove godine. To ste u pravu. Međutim, to je toliko mali iznos da je komisija uvjerena da možemo, kako sad stvari stoje, to pokriti u kontekstu ovog predstojećeg e, zapravo globalnog transfera jer to je ono što mi svake godine radimo, taj globalni transfer. Kada komisija predloži parlamentu da ratificira taj transfer sredstava između programa, dakle za od, eh, odobrena sredstva za plaćanje, da idu iz jednog programa gdje se manje trebaju u neki drugi program transferiraju kome to više treba. I mislim da ćemo na taj način moći platiti ovaj relativno mali iznose, kao što smo rekli, ispod 20 milijuna eura u toku godine za otvorena plaćanja koja su prostala za Erasmo. Mislim da to neće biti problema. Dobro, imali tu pitanja? Nema. Onda predlažem da idemo na petu točku i e, ako nemate ništa protiv, ja bih volio objediniti točku 5 i 6 u našoj, zato što su sadržajno povezane. Riječ je o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji. Pa onda bih dao riječ odmah od našem izvjestitelju, gospodinu kolegi Moresanu. Hvala lijepo. Evo, ja bih ovdje sad prvo svima nama poželio E, vrlo plodonosne rasprave i to ne sad naravno u idućem mjesecu kad idemo na godišnji odmor nego za cijelo vrijeme našeg saziva i našeg rada u ovom odboru. Dakle, ovo što imamo na dnevnom redu za danas popodne je relativno jednostavna stvar. Govori se o 3,5 milijuna eura iz Europskog fonda solidarnosti e, koji su predviđeni da se daju kao pomoć Rumunjskoj, Italiji i Austriji zbog velikih poplava 2018. koje su pogodile te zemlje. sada da vam kažem nešto odvojeno o te tri zemlje. Zašto im alociramo te iznose i ta sredstva i zašto im konkretno to dajemo? Rumunjskoj 8,5 192 milijuna eura da bi naravno kompenzirali za one štete od poplava u drugoj polovini 2018. Ukupna šteta se procjenjivala na 377 milijuna eura što je 2,7% e, BDP-a sjeverno-istočne regije Rumunjske. Kolege se možda sjećaju da bi, da bi uopće Fond solidarnosti se mogao koristiti da bi se mogla mobilizirati sredstva iz njega, trebalo je ispuniti jedan od sljedećih uvjeta ili da to bude nekakva ogromna nacionalna katastrofa prirodna koja znači šteta od najmanje 0,6% BNP, bnd i to je jedan od uvjeta ili drugi uvjet bi bio, a mora biti regionalna nacionalna prirodna katastrofa koja se onda primjenjuje i dobiju sredstva samo ako, jedno cijela, ako šteta prelazi 1,5 BDP-a kompletne te regije. A to je ispunjeno u rumunjskom slučaju kod ove sjeveroistočne regije. Treći uvjet gdje bi mogli mobilizirati sredstva iz Fonda solidarnosti jest ako primjerice neka država koja je susjedna država sa Rumunjskom i ako nju pogodi onda isto ta velika prirodna katastrofa i onda zajednički ispunjaju ove financijske uvjete i onda se mogu uzeti e, sredstva. Dakle, imamo 27 milijuna eura e, mi smo kao što ste rekli 2,7% BDP-a te regije je koliko je šteta iznosila. Zatim e, stradala je kompletna infrastruktura u tim poplavama kao što su recimo mostovi, nasipi, ceste, e, vodena infrastruktura, recimo kompletna opskrba e, pitkom vodom i poljoprivreda i privredna, privatna domaćinstva. Prema tome, ovi euri koje dajemo iz Fonda solidarnosti će uglavnom pomoći kod ovih hitnih troškova i uglavnom E, se odnositi na popravak transportne infrastrukture kao i one primarne infrastrukture kao vodoopskrbu. Zatim za Italiju predlažemo 277 milij, 204 milijuna eura. Šta se tamo dogodilo? Poplave, klizanje terena i prirodna katastrofe koje je prouzročilo 34 različitih incidenata od 2018. Ukupna šteta je bila 6,6 milijardi eura za Italiju. Prema tome to je jedna velika prirodna katastrofa u nacionalnim razmerima. Ovih 267 milijuna eura koje mi dodjeljujemo će se uglavnom koristiti e, za, osiguranje zaštitnih infrastruktura i zatim kolege će se sigurno sjećati da do jedne štete od 3 milijarde eura imamo pravo 2,5% ukupne štete ovdje ih obeštetiti. A ako je preko 3 milijarde, onda idemo na 6%. Prema tome, u slučaju Italije, mi smo još uvijek od 2,5% ukupne štete jer smo ispod 3 milijarde i onda ćemo recimo kod 6,6 milijarde davati 6%, ukupno 267 milijardi sve skupa. Kod Austrije mi dajemo 8,51 milijuna eura zbog istih ekstremnih e, vremenskih nepogoda koje su pogodile i tu zemlju 2018. Austrija ne potpada ni u jednu od ovih kategorija, nije to bila ni regionalna ni nacionalna velika prirodna katastrofa, ali oni su susjedna zemlja Italije koju je pogodila ova velika nacionalna katastrofa, pa onda, onda spadaju po tome u to. Inače, ukupno je šteta u Austriji bila 126 milijuna eura, a novci koje smo mi dodjeljujemo iz Fonda solidarnosti su namijenjene pogotovo mjerama da se spriječe erozija tla i daljnje klizanje terena u Austriji u podalpskim područjima pogotovo. I to recimo sve što se tiče ovog opsega svih ovih obeštećenja koje smo predvidjeli. A kao što znate, zemlje članice su podnijele na vrijeme, pogođene zemlje su podnijele na vrijeme svoje zahtjeve, ne kasnije od 12 tjedana nakon što je došlo do tih prirodnih katastrofa, dakle 7. rujna smo dobili te zahtjeve, a Austrija i u siječnju sljedeće godine, ali dakle još uvijek u okvir u, unutar roka koji je predviđen na vrijeme. I oni su ispunili sve zahtjeve koji su ovdje postavljeni prema tome da bi dobili pomoć iz Fonda solidarnosti, prema tome ja predlažem da im se i odobri ta pomoć. I osim toga, predsjedniče, mislim da trebamo ići na brzo djelovanje, jer e, mislim do 25.7., to je četvrta kraja ovog radnog tjedna, je predviđeno naše glasa, dakle da to riješimo, glasanje u našem odboru u rujnu, a onda na plenarnom zasjedanju u rujnu će to biti i također ratificirano, odnosno odobreno od cijelog parlamenta. Hvala lijepa gospodin Moresan, sada gospodin Howard. Eh, ne bi, bio iznenađen da se ovo potvrdi, to je u svakom slučaju u eh, okviru financijske uredbe, a Fond Europske solidarnosti upravo je za takve potrebe E, već e, jasna mi je e, prijedlog gospodina Mersanija i naša je preporuka da ovo odobrimo. E, ono što sam ja razumio to je da je vijeće zadovoljno sa tva, sva tri prijedloga i da se to može pisanim postupkom 3. rujna odobriti. Hvala gospodine Horvac. Želi se još netko javiti za riječ ili nešto reći u vezi sa ovim? Vrlo kratko, e, želimo čestitati izvjestitelju na poslu koji je obavio na ovom dosjeu. Podržavamo ovaj e, dosje, samo želim reći da sam ja e, član odbora Henrija, ne ovog odbora i smatram da su hitne situacije postale zapravo nešto uobičajeno. To više nije izuzeće. Kada gledamo višegodišnji financijski okvir, moramo razmisliti ne samo o ovome, već i na o mehanizmu za zaštitu jer nitko od nas više, e, nijedna država članica, ne može sama e, odgovoriti na e, situacije do kojih će dolaziti zbog klimatskih promjena. Hvala, mislim da su vas svi čuli, bili ste veoma jasni. Izvolite htio bih poželjeti dobrodošlicu svima. Također ja se ovdje pridružim čestitkama e, gospodinu Muresanu. Kao što nas je on podsjetio, imali smo zaista dramatičnu sezonu u mnogim europskim državama, posebice u mojoj državi u Italiji. Potresla je nekolika regije, nekoliko regija, posebno sjeveroistočnu. E, zaista to su bile velike oluje koje su e, više od 430 tisuća hektara, znači osjetljivih područja koje potpadaju pod Natura 2000 zonu uništene. Dakle, zahvaljujemo i iskoristit ćemo taj novac da napravimo sve što je moguće da e, vratimo stanje u prethodno, u prethodno stanje. Hvala. Ok. U redu, hvala. Je li se još netko javlja za riječ? Ako ne, zaključit ćemo s točkama 5 i 6 zajedno. Not before I uh, point out that uh, DAB a e, DAB4 e, je u istom kalendaru kao 1 i 2 i e, glasovanje je predviđeno za 2. i 3. rujna. A sada prelazimo na točku 7 i za razliku od različitih DAB, DAB4 je usvojila komisija 2. srpnja te stoga ne može još uvijek biti predstavljena Eh, parlamentu. Dakle, govorimo o N i P4. E, komisija, hvala. Evo, e, rado ću vam objasniti o čemu se radi. Dakle, e, nacrt izmjene proračuna broj 4 ima čitav niz tehničkih prilagodba i to jednako tako za raskode kao i za prihode u proračunu. Imamo čitav niz zakonodavnih prijedloga, ali isto tako govori se o procjeni potreba te ažuriranje predviđanja za vlastita sredstva i različite e, prilagodbe i ispravke. Vidjet ćete ovdje tri e, glavne e, komponente. Prva komponenta u ovom nacrtu izmjene proračuna odnosi se na komisin dio što se tiče rashoda. Tu predražemo čitav niz prilagodbi. Najvažnije su kako slijedi dakle smanjenje 18,5 eh, milijuna eura za eh, tijelo za nadzor Europske unije nakon što je njihov eh, mandat ponovno pregledan i vijeće i parlament su se dogovorili da treba preiznačiti njihov mandat i da financijska omotnica koju je originalno predvidjela komisija jednostavno previsoka te stoga ovih 18, ova, e, ovo smanjenje od 18,5 milijuna je e, zapravo odraz ove revizije mandata. Drugo, e, budući da imamo tu svotu od 11,5 milijuna koja je bila u rezervi, dakle u pričuvu za agenciju za graničnu obalnu stražu Frontex Evropske unije, dakle, s obzirom da je novo pravni osnova za ovu agenciju e, koju sada imamo, a naročito e, potrebu e, da se dakle zaposli novih 10.000 stalnih snaga službenika graničko, graničnog nadzora do 2027. E, to je omogućilo da E, poništimo 12,2 milijuna upravo iz ove pričuve. Dakle, to je druga e, komponenta. Treća se također tiče pričuve, jedne druge pričuve i ovdje govorimo o 460 milijuna eura koje je stavljeno u e, pričuvu za proračun 2019. za preinak uredbe Dublin. E, u odnosu e, na to prvi e, dio 370 milijuna je već oslobođen i to jednim prijenosom u ožujku. Drugi dio 82,8 milijuna to je ono što predlaže komisija da se dakle oslobodi i imamo upravo prijenos nadzornog tijela za proračun pred vama i na kraju imamo taj relativno e, mali iznos od 7,2 milijuna u pričuvi i vjerujemo da je to sad nešto što e, možemo poništiti jer e, imamo 370 milijuna, 82,8 milijuna i time su potrebe ovih država članica koje su na graničnim područjima dovoljno pokrivena. Treći dio to je e, e, Rescue EU e prijedlog. Imamo prijedlog parlamenta prošle godine i dogovoreno je ovdje, postignut je dogovor o svoti koja je niža od one koju je originalno predložila komisija i to je nešto što zapravo proizlazi logično iz dogovora između vijeća i parlamenta i smanjenja do kojeg je došlo 2019. E, godine od 25 e, milijuna. Nadalje imamo e, Fond solidarnosti Europske unije Dakle, ovdje imamo dakle, iznos, jedan iznos koji je bio dostupan za plaćanje unaprijed. Međutim, budući da e, financijska e, uredba e, kaže da ne možemo imati više od 50 godina 50 milijuna eura za plaćanje predujmova, dakle dolazimo dakle ponovno na 50 milijuna nakon što smo imali ovaj odobrena sredstva od 29,7 milijuna za upravo ovaj fond. Nadalje imamo prilagodbe za druge e, institucije, prilagodba mobilizacija posebnih instrumenata, to je e, slijedom povlačenja Ujedine kraljevine iz Europske unije. E, kada je usvojen proračun za 2019. predviđeno je da će se Ujedina kraljevina povući iz Europske unije krajem ožujka. I to je imalo određene financijske konsekvence, posljedice za čitav niz institucija. Međutim, sada kada je došlo do odgode povlačenja Ujedine kraljevine iz Europske unije, a vjerojatno e, sve do 31. listopada e, ove institucije sada traže da imamo ove izmjene, odnosno da se one ponište. Parlament traži 50,1 e, e, e, više za svoj proračun. Europski revizorski sud također traži 0,1%. posto imamo i službu za vanjsko djelovanje Europske unije, čiji je proračun povišena sada nakon što nije došlo do povlačenja vraća se na e, prvotnu razinu. E, drugim riječima, e, treća komponenta tiče se prihoda. Dakle, predlažemo da ažuriramo financiranje ovog proračuna za 2019. nakon što su se države članice E, složila u odnosu na vlastita sredstva, naročito što se tiče e, PDV-a te e, različite trošarine i carine i imamo, dakle to su zaključci odbora o vlastitim sredstvama koji se sastao 24. svibnja 2019. godine. to je nešto što se događa svake godine i države članice zapravo e, trebaju e, sudjelovati e, u proračunu Europske unije tako što će se to više uskladiti sa onim sredstvima koja će se na kraju stvarno tražiti, pa zato sada ovdje imamo nižu razinu. I ovim zaključujem svoju prezentaciju. Hvala lijepo. Hvala gospodinu predsjedatelju. Ova prezentacija e, komisijnog prijedloga je e, zanimljiva, međutim moram reći da ovaj NIP e, doista različit, različit od onih o kojima smo do sada razmišljali, NIP 3 primjerice. Kao prvo radi se o nečem što je dosta složeno, radi se o više dijelova proračuna, a ono što je važno i najvažnije je to da smo to tek danas dobili a ja sam tek prošlog e, tjedna imenovan, tako da jednostavno nismo kadri e, danas e, napraviti pravo izvješće, niti smo imali vremena o tome razmisliti. Tako da ja predlažem da ovo izvješće razmotrimo na sastanku odbora za proračun drugi i treći rujna E, da to damo na razmatranje uz eventualne izmjene koje će iz toga proizaći e, prije kraja tjedna e, s nadom da ćemo krajem rujna na odboru za proračun glasati o ovome. A sve to naročito zbog toga što se radi o vrlo složenom prijedlogu mnogi članovi odbora bi htjeli imati dovoljno vremena imamo pitanja e, problema e, gotovine zbog kojeg bismo trebali žuriti e, a vijeće može 3. rujna usvojiti svoj prijedlog, međutim smatramo da to ne bi trebalo učiniti jer imamo normalnu proceduru. Ovo bi se normalno trebalo E, pojaviti na plenarnoj e, u e, listopadu i to je po nama sasvim dostatno. Tako da nema razloga da ne pratimo normalan postupak. Hvala, imamo li pitanja? U redu, onda mogu zaključiti. I to tako što ću evo, ponoviti ovo što je izvjestitelj upravo sada rekao. Drugim riječima, ovaj nacrt proračuna ćemo ponovno predložiti 3. i 4. rujna, a onda podastrijeti za glasanje krajem rujna. Hvala. Točka 8. Radi se o prijedlogu e, komisije e, za te prilagodbu globalizaciji tehnička pomoć na inicijativu komisije, a sada ću dati riječ e, gospodinu Ronza koji je izvjestitelj Zahvaljujem. Drage kolege. Hvala lijepo, dame i gospodom. Znači, kada govorimo o Fondu za mobilizaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, tehnička pomoć na inicijativu komisar će vam predstaviti svoje izvješće. Na tržištu rada e, primijećeno je već e, kroz zadnjih E, nekoliko godina da svi oni koji se bave, znači koji izrađuju od samostalnog rada i oni koji su bili najteže pogođeni re, e, strukturiranjem tržišta i gospodarskom krizom izgubili su mnoga radna mjesta. I upravo je to slučaj e, da se moralo doći do velike neravnoteže na tržištu rada. Dakle, riječ je o 150 e, e, milijuna eura u prošloj godini koji su bili izdvojeni, a tijekom ovih proteklih nekoliko godina stopa sufinanciranja je bila izmijenjena i došli smo do 60%. E, prema uredbi o financijskim potporama možemo doći do maksimalno 0,5% od godišnjeg maksimalnog iznosa Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Europska komisija je zatražila aktivaciju sredstava za 2018. godinu za troškove e, tehničkog karaktera i to u sveukupnom iznosu od 610 tisuća eura što iznosi 0,35% od godišnjeg maksimalnog iznosa EGF-a. To se odnosi na e, plaćanje i prikupljanje podataka, na informiranje, na e, elektroničnu razmjenu podataka, također na administrativnu i tehničku podršku, i također na samu evaluaciju ex post. To, je, to su aktivnosti koje e, će biti znači e, u toj tehničkoj podršci. Za plaćanje i prikupljanje podataka se traži 20.000 eura, za informiranje e, također 20.000 eura. Riječ je o održavanju njihove internetske stranice i o samom stavljanju svih dostupnih informacija kako bi se povećala transparentnost. Znači to su iznosi koje traži Europska komisija. Imamo sustav za elektroničku razmjenu podataka, takozvani SFC E, koji služi za ubrzanje i e, skraćivanje rokova potrebnih za utvrđivanje e, legitimiteta svih zahtjeva. Znači komisija želi poboljšati taj elektronički sustav razmjene podataka i predvidjeli su za to 80 tisuća eura. Nakon toga E, komisija je predvidjela određena sredstva od 70 tisuća eura za e, sastanke stručnih skupina koji će raditi na administrativnoj i tehničkoj podršci. Oni će se naći dva puta godišnje, e, znači ove godine 2019. i još onda 2020. godine. Dakle, taj ta radna skupina stručnjaka bit će sastavljena od predstavnika iz svake države članice Europske unije. Prema tom projektu, znači nacrtu proračuna komisije, trošak bi trebao iznositi 70.000 tisuća eura. Također, e, komisija traži i administrativnu i tehničku pomoć kako bi organizirala seminare za umrežavanje sa socijalnim dionicima, sa društvenim dionicima, a iznos će biti 120.000 tisuća eura za administrativnu i tehničku pomoć. Dakle, riječ je o seminarima za umrežavanje kako bi se e, ojačala ta mreža kontakata. Imamo još jednu točku u zahtjevu Europske komisije, a to je točka koja se tiče evaluacije. Dakle, komisija se priprema za ex post evaluaciju i Europska komisija će provoditi aktivnosti za znači procjenu čitavog tog programa u iznosu od 300 tisuća eura. Znači to je sve ukupno 610 tisuća eura. To je 0,35% e, nismo došli do 0,5% od godišnjeg maksimalnog iznosa Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji koji je predviđen zakonima, dakle ispod toga smo 610 tisuća eura. Evo, svi znamo E, da je Evropska unija i tekako kritizirana zbog svih administrativnih troškova. U ovom slučaju činjenica je da fond za prilagodbu globalizaciji funkcionira, a Evropska unija je sada počela bolje funkcionirati, agilnija je i smatramo da bi trebali podržati ovakvu inicijativu za tehničku pomoć. E, kada govorimo o mobilizaciji fondova koje zatraži Europska komisija, ja vjerujem da se oni mogu dobro iskoristiti i nakon današnje rasprave E, rado bih htio e, čuti i vaše komentare i primjedbe, ali preporučujem da prihvatimo ovaj prijedlog. Evo, zahvaljujem na vašoj pozornosti. Thank you, e, Mr. Ronza. Hvala gospodine Ronza. Imamo li komentare, imamo li pitanja u vezi s ovom točkom? Da, izvolite gospođo Maje. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala izvjestitelju. Hvala na ovoj prezentaciji. Imam jedno pitanje, a to je u odnosu na sastanke stručnjaka ovih grupa stručnjaka. To se radi o 70 tisuća eura. Možemo li znati e, koliko će se puta sastati i gdje? Radi se o dosta visokom iznosu i e, kako možemo biti sigurni e, da će e, rezultati takvih sastanaka doista biti dobri i da će biti dobro iskorišteni. Hvala na pitanju. Mislim da komisija može odgovoriti na ovo pitanje. Da, hvala gospodine predsjedatelju. U redu, ma naravno, da ćemo prvo predsjedniku komisije da odgovori. Merci, monsieur le président. Euh, malheureusement, je suis pas en mesure de répondre tout de suite à cette question. <laughs> Nažalost, odmah se odgovoriti na, odmah odgovoriti na ovo vrlo precizno pitanje, ali poslaćemo vam pisanim putanjem odgovor u odnosu na točan broj e, sastanaka ovih stručnjaka. Hvala. Je li se slažete, gospođo Maje? Da. Želi se još netko javiti za riječ? Hvala. A sada idemo na točku 17. Sjećate se da smo to promijenili. Razmjena mišljenja o prioritetima, ali kao prvo samo ću e, reći da imamo čitav niz e, bilješki koje je tajništvo e, poslalo u odnosu na glavne dosije gdje se govori o tome kakva je situacija u odnosu na različite dosije. Tri stvari bih htio naglasiti. Prvo, eh, tri, a onda dalje. Eh, kao prvo, eh, ova najvažniji posao ovog odbora, a on se ponavlja, to je E, naravno e, postupak e, samog proračuna. Imamo tri ciklusa koja su najvažnija, nacrt proračuna, izglasan proračun i izvršeni proračun. Nadalje, e, bavit ćemo se strateškim e, zakonodavnim aktima koji su vrlo često, e, s kojima se bave i drugi odbori, EFSI, InvestEU, Reform Support Program i tako dalje, Ekon odbor. Treće, Brexit, naravno. E, time ćemo se isto e, baviti. E, zatim tu možemo početi od toga kako to utječe na infrastrukturu, zgrade, agencije, ali i upravljanje samim učinkom ovog povlačenja sa ili bez dogovora. E, tako da će ovdje vjerojatno trebati e, žurne mjere. Što se tiče višegodišnjeg e, financijskog okvira i vlastitih sredstava, apsolutni prioritet će sigurno biti višegodišnji financijski okvir, konačni dogovor oko 2021 do 2027. odnosno VFF-u. To će, time ćemo se baviti e, tijekom cijelog e, zakonodavnog e, razdoblja. Važno je da pokrenemo ponovno posao u odnosu na ove dosije. Ne počnemo ni od čega. Puno toga je već učinjeno. Imamo i stajalište Europskog parlamenta koje je usvojeno na plenarnoj sjednici u studenom 2018. godine kao i među izvješće moramo E, uvelike reformirati sustav koji postoji, a sve to e, imajući u vidu prioritete parlamenta, među njima e, ukupan iznos višegodišnjeg financijskog okvira, drumični cilj 3% ukupnog bruto nacionalnog dohotka, a tu imamo i vaše, sredstva, ali i treba će nam sredstva i iz tradicionalnih politika. Nadalje, e, osnažit ćemo fleksibilnosti kako bi e, smo e, imali više manevarskog prostora i kako bi smo sve mogli uhvatiti u koštic sa nepredviđenim događajima do koji će sigurno doći tijekom ovog razdoblja od 7 godina. I nadalje, naša vlastita sredstva, to je već dugo prioritet Europskog parlamenta. Ukoliko su ta vlastita sredstva dobro osmišljena, onda oni sigurno e, mogu biti korisni za politike i dati pravu dodanu vrijednost e, europskom projektu. Nadalje, e, VFF je svakako u samom središtu zakonodavnog postupka, političke i institut, borbe među politikama i institucijama i kako bismo e, uspjeli u ovom procesu jednostavno se moramo uskladiti, moramo biti e, usklađeni i to, e, i to unutar samog Europskog parlamenta. Nadalje, trebamo osnažiti dijalog među institucijama, naročito s vijećom, te početi s pravim pregovorima. Države članice moraju poštivati naša stališta, stališta do kojih je došlo nakon pregovora E, te ih uzeti u obzir e, e, a u kojoj je došlo do dogovora. Dakle, puno računam na finsko predsjedanje i na komisiju kako bi stajalište parlamenta bilo jasno i kako bi ih svi članovi vijeća znali za njih. A sada e, želim nešto reći. Dakle, dil na razini Europskog vijeća nije konačan e, korak u proceduri. Dogovor s Europskim parlamentom nije samo formalnost. Ne radi se tu samo o e, ovoj o nečemu što je samo dodana vrijednost. Radi se o naš našim e, zajedničkim prioritetima, a vi možete svakako računati e, na e, mene kao predsjedatelja ovog odbora da u svakom trenutku podsjetim na ovu važnu činjenicu. Evo, ovo je bio moj mali uvod. Nadam se da nisam bio ni preduga, ni prekratak i nadam se da ću sada potaknuti raspravu E, tko želi nešto sada reći? Izvolite. Hvala lijepo. Ja bih u, zapravo u dvostrukoj ulozi kao bivši su izvjestitelj o VFO-u. Htio bih komentirati vašu izjavu i to počevši od ovog samog kraja kojeg ste dali. Mislim da je nešto što je jako važno pritom da se uzme u obzir i to posebno u okviru našeg odbora za proračunski nadzor da naš izbor nije sad tu da mi moramo dati odobrenje. To mi ćemo ga dati, to ne moramo, mi smo prinuđeni na to, mi ćemo ga dati samo ako se doista složimo s tim. Jer vidite, vijeće naravno cijelo vrijeme radi i posebno sad će biti aktivno i finsko predsjedanje i vjerojatno će koristiti metodologiju koja se već koristila u bivšem VFO-u Dakle, da pripreme zajedničke pozicije za pregovore o nečem što je de facto u našoj, u našoj nadležnosti. A zatim da se postigne sporazum sa na Europskom vijeću planiran za 4. rujna i onda bi sljedeća bila usvojena stajalište vijeća koje bi dostavili jednostavno parlamenta. A naš pristup je do sada bio da ne budemo pasivni jer prije smo, mislim, dakle, u skladu sa osnivačkim ugovorima Europske unije, mi bi kao trebali čekati na vijeće. Međutim, mi nismo bili nikad pasivni, bili smo uvijek aktivni i mislim da mi moramo i sada nastaviti s tom praksom i biti odmah aktivni nakon ljeta i onda obavijestiti odmah čim se vratimo sa godišnjeg vijeće da ako ne budu vršili i vodili, da ne budu konzultirali s parlamentom, da najvjerojatnije neće parlament dati svoje odobrenje, neće im ratificirati njihove sporazume i dogovore Znate, oni, vrlo je važno za sve involvirane da budu toga svjesni. Jer ako ne budu, rezultat bi bio da nam oni jednostavno dostave svoje usuglašeno zajedničko stajalište i da im kažu, gledajte, 27 šefova vlada i država, 27 premijera se tu dogovorilo, prema tome vi nemate tu šta mijenjati. Samo usvojite, potvrdite i doviđenja. Ali mi moramo javiti da to ne dolazi u obzir, da mi želimo od početka biti aktivni. Jer jedna stvar je njihova metodologija koju uvijek koriste i dovede nas na gotov čin, a druga stvar je onaj pravi sadržaj i naše involviranje, angažman u tome. Jer napokon mi smo htjeli se pripremiti riječi sada o proračun za 2020. Mi smo bili htjeli zapravo biti gotovi prije izbora, ali nismo stigli. Međutim, sada nemamo više vremena, imamo koristiti sve resurse parlamenta koje imamo da to e, napravimo. Gospođo Guardia Sabal, puno hvala. Evo, e, sada ću se osvrnuti na ono što ste vi prokomentirali i što je komentirao gospodin Olbrit. Istina je da ovaj parlament ima ovlast da da suglasnost, ali nije obavezan to učiniti kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, govorimo ako ne razmišljamo o prošlo, ovom, nego o prošlom e, e, financijskom okviru. Dakle, nama je jasno da su ti pregovori jako komplicirani, ali jednom kada dođe do sporazuma, oni moraju doći do parlamenta, moraju pregovarati razgovarati s parlamentom kako bi ishodili našu suglasnost. I kada govorimo o toj suglasnosti, to vrijedi i za bilo kakvu e, drugu vrstu aktivnosti koju radimo zajedno sa e, vijećem, pogotovo kada je riječ o godišnjem proračunu. E, to je ista stvar, znači ista procedura koja se provodi i za sva izvješća. Europski parlament daje svoje mišljenje, daje svoje prijedloge, Europski, znači Europsko vijeće nakon toga to sasluša i nakon toga imamo zajedničke razgovore, a to se oko proračuna ne događa, obično ne događa. Dakle, više imamo kao nekakav postupak e, prihvaćanja, odnosno suglasnosti, a ne zapravo pregovaranja. Na kraju to nije su zakonodavstvo. Dakle, to je e, način da samo jedan dio obitelji donosi ulogu, a zapravo Europski parlament bi trebao popustiti svemu što je vijeće reklo kako bismo došli do sporazuma. Ono što mi e, uvijek radimo, a to je da nekako ne uspijevamo nadići tu prepreku, tu granicu i nametnuti svoje zahtjeve našem vijeću, a mislim da bismo trebali odrediti vlastite prioritete. E, ovdje ne govorim samo o političkim temama, nego također o tome da zahtijevamo da se položaj Europskog parlamenta poštuje. Oni nas trebaju gledati kao drugu proračunsko nadležno tijelo koje je suzakonodavac i da zajednički moramo e, uložiti sav trud kako bismo došli do sporazuma. To je jedini ispravan način djelovanja. Kada govorimo o financijskom okviru, naravno, to je prioritet, to je nešto što je trenutno na stolu i naravno da e, ne znamo što će se dogoditi od danas pa u idućih pet godina, to je nešto što se ne može predvidjeti. Moguće je da će se dogoditi neke situacije u, u Evropskoj uniji koje će dovesti nove izazove pred nas, kao što je bilo u prošlom sazivu. Ali to su teme prije svega, znači klimatske promjene, migracije, izbjeglice, ciljevi održivog razvoja. Dakle, to je nešto što uvijek mora biti pred nama, uvijek treba biti predmet rasprave i to je ono što smo slušali i e, prošli tjedan tjedan u raspravi kada smo birali e, predsjednicu Europske komisije Ursulu e, von der Leyen. Dakle, mi smo izrazili koji su prioriteti ovog parlamenta i o tome smo raspravljali. A Nadovezujući se na sve to, ja mislim da bismo trebali nastaviti raspravljati o e, suradnji i razvoju Afrike, konkretno, o tome što će se dogoditi sa e, svim tim novim instrumentima e, koje imamo na raspolaganju zahvaljujući suradnji sa novim agencijama, dakle kontrola granica, dakle novo tijelo, nove službe za graničnu i obalnu stražu. To su još uvijek nova pitanja za nas i to su prioriteti koji su trenutno od E, hitnosti i to su proračunske linije na kojima trebamo itekako raditi svi zajedno. Hvala. Thank you very much. Hvala. Gospodin Andresen. A hvala što ste mi dali riječ. I ja sam htio nešto dodati iz naše perspektive zelenih. Kao prvo mislimo da je jako važno da mi kao odbor budemo složni i da radimo na tome da to bude jak proračun i vezan naravno za VFO. A zatim mislim da budemo i složni u svim pregovorima i eventualnim sukobima s vijećem. To je jako bitno. A onda recimo i treba drugim odborima zapravo to objasniti kako bi nas i oni podržali jer mi ovdje trebamo zajednički se boriti za jedan jaki i solidan europski proračun. Jer mi, gledate, ne razmišljamo samo o veličini, o volumenu proračuna, nego i o kvaliteti na što šta ide i zašto šta ide. To smo, mislim, mi moramo recimo Pariški sporazum uzeti u obzir i zatim socijalni angažman i sve one obaveze koje smo preuzeli u okviru UN-a koje moramo u našem proračunu realizirati, kako u godišnjem, tako u višegodišnjem financijskom okviru. Evo, mi smo puno slušali, recimo sve što je, slušali smo pažljivo što je rekla gospođa von der Leyen prošlog tjedna. I ona je spomenula onaj zeleni, zelenu nagodbu, zeleni deal, green deal za Evropsku uniju i rekla da je to jedan od njenih prioriteta čim počne raditi. I mislim da u to ulaze naravno i zato su vezani naši pregovori o e, višegodišnjem financijskom okviru, ali isto tako i naše rasprave o vlastitim sredstvima i kamo one idu. I zato mi je malo nedostajalo u vašem uvodu danas na početku našeg odbora, gospodine predsjedniče odbora, i niste dovoljno možda tome posvetili, jer kad ste govorili o tome šta ćemo sve na proračunskom raditi. Vidite, mi moramo nastaviti s onim što smo do sad radili i možda ćemo na taj način onda postati jači i u svojem nastupu pred vijećem i u realizaciji ovih e, kom, zahtjeva. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, čini mi se da imamo vrlo usklađena stajališta po pitanju ove točke. Htjela bih podsjetiti kolege s kojima sam ranije razgovarala da e, nam je bitan e, i potreban ambiciozni višegodišnji financijski okvir kako bismo mogli e, zapravo povećati one povijesne fondove, znači to su sredstva u okviru ZPP-a i kohezijskog fonda. To su prioritete koji, koji su zapravo predstavljeni Europskoj uniji za idućih pet godina. Osim toga, toga, tu je još izazov Brexita, to je nešto što će se morati definirati kroz narednih nekoliko mjeseci. E, sve to mm, nas potiče da se zajedno mobiliziramo oko ambicioznijeg e, višegodišnjeg financijskog e, okvira. Dakle, e, kada u to uključimo vlastita sredstva, znamo da je VFO i da su vlastita sredstva povezani. E, mi, kao novo izabrani predstavnici europskih građana, mi smo ti koji ćemo E, zapravo biti ti koji ćemo se angažirati po pitanju mobilizacije vlastitih resursa. Ovaj prijedlog Europske komisije je dobra baza i smatramo da bi znači stopana na, e, znači, e, na ugljične emisije bio dobar korak prema naprijed. Mi smo ti koji bismo trebali imati vrlo snažan i ambiciozan plan, a nama u tome treba Europska komisija kako bismo mogli napredovati i kako bismo imali što jaču moguću poziciju. Zahvaljujem, gospođo Ajer. Zahvaljujem, gospodin Ronka. Po, zahvaljujem predsjedatelju, dragi, kolegi, dragi kolegice, dragi kolege. Evo sada ovdje govorim i u ime e, onih koji bi htjeli da Europska komisija usvoji aktivan program mi znamo koja je uloga parlamenta, a koja uloga Europskog e- parlamenta. Dakle, e, svi oni imaju važne uloge, ali istina je da su oči uperene u nas. U našim državama članicama mi smo ti koji moramo objašnjavati našim građanima što smo napravili, e, u kojim idejama smo doprinijeli i koje su ideje proizašle iz nas Dakle, ja sam taj koji ću podržati aktivnosti naše Europske komisije e, i našeg znači odbora i predsjednika koji nas zastupa i također ćemo predložiti i mi neka rješenja. E, Finsko predsjedništvo čini se da je postavilo ambiciozne ciljeve kada govorimo o e, iznosima i o kvotama o kojima ćemo razgovarati nakon što prođu godišnji odmori. To je nešto za što se moramo pripremiti. Europska unija očekuje od nas da ne bude rezo rezova, dodatnih rezova u poljoprivrednoj politici i u kohezijskoj politici. Nažalost, postoje i drugi izazovi koje trebamo riješiti, a to su terorizam, migracije i moramo sve to uzeti u obzir. Moramo se dobro pripremiti i ja ću podržati ovakvu vrstu aktivnosti. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepo. Gospodin Howard, vi imate riječ. Hvala ponovno, gospodine predsjedniče. Što se tiče ovih prioriteta proračunskog odbora, ja bih recimo tri pol točke ovdje istaknuo. A tri od tih točaka će zahtijevati od ovog odbora da tijekom čitavog mandata usko surađuje dakle, sa proračunskim nadzorom i mislim da je samo po sebi razumljivo zašto jer kad to objasnimo. Dakle, klimatske akcije će vrlo jasno biti e, prioritet za proračun Europske unije. Ali kao što je prethodnik moj rekao, ako ne budemo pazili na to da li mi doista ostvarujemo naše ciljeve i ako ne budemo zaista nadzirali da li ti ciljevi koje smo onda eventualno ostvarili i onda povlače za sobom posljedice koje smo željeli vidjeti, onda mislim da nitko nije zainteresiran da se to dalje provodi i gura, nitko ni u našem odboru, jer to je onda jednostavno zeleno pranje, jedno obično, bez ikakvih pravih učinaka. A mi želimo biti učinkoviti i to dubinski učinkoviti, tu smo se svi složili. I znači mi ćemo surađivati usko sa proračunskim nadzorom kako bi imali pravi uvid u to kako se realizira i troši proračun. Zatim pitanje kohezije i klime, klimatskih promjena. Naravno da treba to povezati, to je jasno, jer kohezija je uvijek bila veliko sredstvo, jako oruđe Evropske unije da svoje ideje realizira kroz to i trebamo na tom ostati. I tu ima međutim sad jako velikih šansi da se poveže kohezijska politika sa klimatskom politikom na vrlo specifičan način, da se to recimo donese direktno u kuće samih evropskih građana, da se tu vidi se šta bi se tu moglo se, zašto se potencijalno može proračunska sredstva koristiti koja su namijenjena kohezijskoj politici, naime, da nam daju jednu dvostruku korist i ljudima u različitim regijama da izjednače svoje standarde, ali i standarde pogotovo u borbi za smanjenje klimatskih e, loših posljedica klimatskih promjena. Dakle, to treba povezati. A zatim, mi smo govorili već, mi smo u proteklom mandatu već puno govorili o sljedećoj stvari, na jednom velikoj obvezi koju smo preuzeli i koje, a to je da vidimo kako ćemo obraniti vanjske granice Europske unije. Jer to je u interesu Europske unije, a osim toga u to ulazi i jedna, ako hoćete, revizija Dublinske uredbe glede e, zapravo ostvarivanja jedne racionalne i pametne politike prema migracijama čitave Evropske unije. Mislim da je u onom NIP-u 4 koji je već spomenuti u nekim odgovorima vijeća i njihovim idejama već predviđeno za sljedeći opći proračun. Tu povećanje izdataka upravo za te stvari, dakle reviziju Dublina i jačanje vanjskih granica. Međutim, ja vas upozoravam, ako u tome ne budemo uspjeli, Evropska unija imat će vrlo ozbiljan problem što znači da će nam trebati i tu jedan vrlo strogi i budan nadzor da vidimo da li se doista na pravi način proširuju ovlasti Frontexa, da li se sredstva koja su povećana u budžetu za te stvari ojačanje vanjskih granica na pametan način troše, da li to ostvaruje ciljeve koje smo željeli, jer do sada moram otvoreno reći to nije bio slučaj. A na trećem mjestu sada govorimo, to je ono pitanje Brexita, treća ili treća i po točka. Mislim da će ovo promijeniti kompletno pejsaž naš politički i svekoliki drugi Evropskoj uniji. Ali mislim do sada je već se kompletno naš okoliš e, ovdje promijenio od su stvari počele. Vidite da se Brexit realizira u onim prvim rokovima kako su, mislim ne bi ja više bio među vama, još uvijek sam tu. Prema tome vidjet ćemo šta će biti u sljedećoj budućnosti. Ja se nadam da ćemo tu uspjeti to riješiti. No da vidimo, onaj koji bude sljedeći premijer Velike Britanije e, će imati zapravo manje zapravo neće baš mm, biti kao do sada nejasan i daleko od istine. Mislim da će on, barem do sada je tako izgledalo, da će novi premijer Velike Britanije zaista e, konkretno isporučiti e, konkretne rezultate na svojih obećanja a mi znamo da je dok, šta su oni sve, šta je običano i šta se treba dogoditi do kraja 2020. Međutim, ovaj odbor mora onda naravno razmotriti vrlo objektivno kako će se to odraziti zaista izlazak Velike Britanije iz Europske unije na proračun i tu moramo ponovno onda vidjeti za, u suradnji sa odborom za proračunski nadzor moramo se pobrinuti da se kontrolira da li je, dakle se to sve odvija na interes i Evropske unije, naravno Britanije, i da li ide sve prema slovu sporazuma i kako su se ti novci predviđeni za te predviđene dalje trošili. Hvala lijepo gospodine Howard, gospodin Pekarinen. Evo tu sam. Ja sam nov, gospodine predsjedniče, nov u parlamentu i nov u ovom odboru i zapravo ja sam zamjenski član, ali ipak eh, bi, ako dozvoljavate, usudio ovdje mm, nešto iznio u vezi tih prioriteta budućeg rada proračunskog odbora. Dakle, kao prvo ja sam pažljivo slušao sve vaše komentare i imam dojam da ste vi zabrinuti zbog vijeća i mislite da vijeće jednostavno ne može prihvatiti sve one i ne želi prihvatiti sve one važne stvari o kojima mi govorimo u parlamentu i posebno o ovom proračunskom odboru i zapravo naše ideje i odluke. Ja se slažem s vama da je jako važno da vijeće uzme u obzir naše komentare i naše stajališta. Pa Mislim da e, u tom smislu bi trebali možda mi pripremiti posebne smjernice u kojima ćemo vidjeti koje su nam najvažnije stvari za koje bi htjeli da ih vijeće uzme u obzir. Zašto vam to govorim? Zato što sam ja bio godinama e, član vijeća i tijekom našeg zadnjeg predsjedanja sam isto bio vrlo aktivan. Ja kao finac i ako se dobro sjećam da smo u ono doba već u vijeću jako uzimali u obzir sve što je kazano u parlamentu, specijalno u odboru za proračun. I mislim da zato trebamo mi imati ovdje biti pripremljeni sa našim smjernicama, da znamo šta ćemo, čem ćemo raditi i kako ćemo raditi. Mislim da možemo dakle nastaviti tim putem kojeg smo već prije puno godina zatrli. Ako bi nam neko dao jedan odgovor i rekao kako se bi se to dalje išlo, kako bi mogli dakle konkretizirati naše smjernice za konkretno postupanje, bio bi zahvalan. Hvala gospodin Korner. Hvala. Dragi kolege, ja sam isto vrlo sretan što smo se ovdje okupili u ovom odboru i da smo preuzeli zapravo vrlo čvrste obaveze da pregovaramo sa vijećem u ime Europskog parlamenta o našim temama iz našeg resora. A i vrlo sam sretan već i zadovoljan svima što sam čuo što je kazano u vezi klimatskih promjena kao jednog od prioriteta i europskog proračuna i našeg rada. Ali bih htio govoriti o još jednoj temi koja će biti od ključne važnosti u pregovorima. To je mehanizam eh, vladavine pravne države, vladavine prava. I mislim da mi kao parlament evropske moramo jako tvrdo i naporno raditi na tome da se nikada ne dovede u pitanje evropske temeljne vrijednosti. Mislim da moramo se za njih linearno i konsekventno boriti na svim područjima, u svim e, resorima i mislim da pogotovo kod proračuna moramo na to paziti. I mislim da je upravo ovo rasprave i pregovori o vfo da je to jedna odlična šansa za nas da neke stvari proguramo. Jer na kraju krajeva kad se novac stavi na stol, onda znamo da će se, to je to vrlo presudno vrijeme, da tako kažemo, u kojem će mogu pune, puno stvari može ostvariti. Ja se jako veselim i našem radu s kolegama na tom području. Hvala lijepo, gospođa Gis. Hvala lijepo. Mislim da se možemo u mnogim stvarima složiti i priključiti i što se tiče klimatske politike, teme politike izbjeglica, vladavine prava, kao i naravno jake samosvjesne uloge parlamenta pred vijećem. Ali ja bi možda, to će biti naši prioriteti jasno, ali ja bi još jednoj temi govorila koja u prošlosti nije bila tako popularna, ali se ovdje nadam vašem potpori za to, podršci za to, a to je tema rodno, e, rodnog, da kažemo, proračunske politike rađene u skladu sa rodnom politikom. Drugom riječima, da osiguramo da će iz proračunskih sredstava jednako profitirati oba spola, oba roda. Jer to je pitanje napokon učinkovitosti čitavog našeg društva. Vidite, da vam dam jedan kratki, jedan mali primjer za to. Mi smo sad govorili da će se povećati sredstva za znanstvena istraživanja u obzoru i erazmu. Ali kad pogledate recimo istraživanje bolesti, onda vidite da se puno manje istražuje Ljekovi lijekovi za žene, nego općenito lijekovi za ljude a ne za samo žensko specifične stvari. Ili recimo kod e, prometnog istraživanja i razvoja prometa vidite da se kod testova ne gleda uopće kojoj mjeri žene specifično više ili specifično teže stradavaju u prometnim nesrećama i zbog toga što su žene. I to su stvari kojima treba više pažnje posvetiti. I drago mi je što je sve Ursula von der Leyen rekla, mislim da će i ono kako ona nastupa biti korak u pravom smjeru i da će se tu više, dakle, ova rodna tematika e, uzeti u obzir. Hvala, gospođa Marquez. Puno hvala predsjedatelju. Evo, ovaj prvi put e, da e, zapravo se e, izražavam na ovom odboru. Htjela bih predstaviti sve članove odbora i htjela bih se usmjeriti na tri elementa. Dakle, ovdje ću se samo pridružiti svojim argumentima na tri elementa koje smo već ranije spomenuli. Prvo prvi element se tiče demokracije i vladavine prava. što se tiče ovih problema u samoj raspravi o glasovanju o e, predsjednici komisije je doseglo dimenziju koja je otišla puno dalje od e, onoga što je Europska komisija predložila e, kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, druga točka se tiče klime. Nama je svima jasno da smo u predizbornim kampanjama preuzeli vrlo važnu ulogu kada je riječ o klimatskim promjenama i to je bila jedna od glavnih tema o, u mnogim državama članicama Europske unije, uključujući i moju, dakle Portugal. E, gospođa von der Leyen je bila ta koja se potrudila kako bi vrednovala dimenziju klime u višegodišnjem financijskom okviru. E, kolege su već i prije mene govorile o tome, a ja sam htjela reći sljedeće i nadovezati se na njihova izlaganja. Dakle, te takozvane nove politike su e, unutar tog višegodišnjeg financijskog okvira bile financiranje bile financiranje na uštrb kohezijske politike. Dakle, valorizacija te klimatske dimenzije, po mom mišljenju, ne može se još jednom napraviti na uštrb kohezijskog fonda. A treća točka se tiče suradnje između Europske unije i Afrike. Govorili smo ovdje o Frontexu, govorili smo o suradnji Europske unije i Afrike kao da je to jedan od naših prioriteta kada je riječ o vanjskoj politici. Ja bih sada htjela postaviti još jedno pitanje, odnosno e, postaviti pitanje prioriteta u idućih pet godina. Govorili smo o Frontexu, govorili smo o integracijama, govorili smo o čitavom nizu dimenzija koje se tiču sa izbjeglicama, sa klimom i sa migracijama. A sada u okviru svega toga trebali bismo vrednovati i dimenziju suradnje Europske unije i Afrike na drugačiji način. Portugal će preuzeti predsjedanje Europskom eh, unijom E, u prvom e, semestru 2021. godine. To će biti jedan od prioriteta našeg e, predsjedanja Europskom unijom, a mi smatramo da bi to trebalo biti prioritet i za ovu sada novu komisiju u njihovom radu. Hvala lijepo, gospodine Olbricht. imate ponovo riječ. Hvala. Evo, htio, htio sam samo reagirati vrlo kratko na ovo što smo čuli jer mi ćemo imati još jako puno sati rasprava o višegodišnjem financijskom okviru pred nama. Ali vrlo kratko sad. Europski parlament se u velik, s velikom većinom slaže s time da nam trebaju novi prioriteti, kao što je granična kontrola, novi azilni sustav, zatim pitanje obrane. I to, je, to smo se složili. Zatim, složili smo se oko velikih prioriteta kao što je klimatske promjene, ublažavanje tih promjena, tih posljedica ili e, dakle rodno donošen pod rodnim donošenje proračuna ako hoćete. Ali ono što se nismo složili i što nije, gdje smo vrlo jasno nesložni je to konkretno o, o raspoređivanju novaca i količine novca u proračunu ali mi znamo da je to isto tako jedan nesuglasica i unutar vijeća o tome velika i mi to znamo. I stoga smo zapravo računali s time da ćemo prvo stići napraviti analizu, da vidimo koliko bi koštalo da se prioriteti koji su već dogovoreni među zemljama članicama i provedu. I mi smo onda e, i mi smo napravili tu e, analizu i vidjeli da je to 1,3 točke BDP-a svake države a onda su oni govorili da oni ne idu preko 1,0, 1.0 postotka BDP-a, a komisija isto tako govorila 1,08 postotka. Dakle, vidite, to je ta stajalište. Parlament je onda glasao, izglasao je sa velikom većinom naše stajalište. Nismo se složili s time da bi se novi prioriteti trebali financirati iz iste starih politika. Dakle, smanjimo novce za poljoprivredu, smanjimo novce za iz kohezijske fondove i to prebacimo na ova nove prioritete. Rekli smo to ne ide. I ja smo rekli, očite nove prioritete, slažemo se s njima, ali treba novih novaca, novih sredstava za to dodatnih. A ne da stare politike uhodane vječite smanjujete. Zatim, neke zemlje članice bi voljele jednostavno ovo izdvajanje smanjiti na nula, još dodatno uz sredstva. A u svemu tome je naravno uloga parlamenta bitna. Pitanje recimo kod ovog eh, revizije na sredini razdoblja našeg mandata. Vidite, neki ne žele uopće ikakvu reviziju, htjeli bi da se nikakva ne radi do kraja, ali mislim da se moramo mi na tome insistirati. Dakle, kao prvo ponavljam, mi se slažemo s vijećem što se tiče prioriteta, ali se ne slažemo sa samom strukturom, omjerom i iznosom svih izdvajanja za prioritete iz proračuna. A vidite, ovo što imamo na stolu je vrlo zanimljivo. To je prijedlog komisije iz svibnja 2018. Imamo nekoliko prijedloga komis e, parlamenta. Zadnji iz onog e, među izvješća iz studenog 2018. I to je recimo stajalište koje je onda parlament izglasao jednom uvjerljivom većinom i promatramo što se sad događa u vijeću, jer pazimo jako šta radi finsko predsjedništvo. Oni pokušavaju doći do jednog usklađenog stajališta zemalja članica. Prema tome ovaj dokument imamo ako dokument komisije, stajalište parlamenta i sad čekamo da vijeće izađe sa svojim. Ali dozvolite da budem i malo provokativan. Iz mog iskustva je vrlo zanimljivo da vidjeti šta će napraviti nova komisija. Nova komisija će doći, novi članovi predloženi, održat će ovdje hearinge, dakle mi ćemo razgovarati, intervjuirati, da tako kažemo, svakog novog kandidata za povjerenika. I jako me zanima da li će svi oni e, se nastaviti baviti onim što je pisalo u svibnju 2018. u, da kažemo, dokumentu komisije u kojem su se oni obvezali i kako bi sredstva preraspodijelili za prioritete. Ali mi imamo recimo ta iskustva. Sjećate se Junkerovog fonda. Nakon odluke o višegodišnjem financijskom okviru, kad je već donesena, je onda Junkerov fond kompletno pošeremetio cijelu strukturu gdje koji novci idu pa da vas pitamo sada, da li vi zadržate, želite, da li će se to ponavljati ili neće? Da li će se isto ponoviti kao što je bilo sa Junkerovim fondom kad su kompletno poremetili sve e, tokove novca koji su bili predviđeni ishodišno u VFO-u? Da li to kane i sad učini? To je to provokativno pitanje. Hvala lijepo gospodine Olbricht. Pa onda ako nemamo drugog javljanja, ja bih zaključio ovu prvu E, zapravo živahnu i dobru raspravu o ovom i dozvolite da se podsjetimo nas i naše pregovorače da europski račun nije, proračun nije samo jedna hrpa brojčanih podataka, nego je to stvar koja određuje zapravo pravac u kojem će se Europska unija kretati, koja određuje i odražava sve naše politike i sadržaje onog čime se bavimo. Prema tome, Europski parlament mora vrlo proaktivno djelovati a mislim da moramo, naš proračunski odbor mora konkretne rezultate ovdje isporučiti našeg rada i mora zapravo biti transparentan i pokazati našim poreznim obveznicima u Europskoj da tu i dajemo nešto konkretno. A onda mislim da ćemo s vremena na vrijeme voditi naravno i rasprave o općim temama koje se pojave i koje imaju svim temama koje imaju neposredan ili kasnije posredan posljedice i djelovanje po proračun. Kao jedan od starih ministara financije mogu vam reći da gotovo sve stvari koje se događaju će prije ili kasnije se odraziti na proračune, na financije svake zajednice. I naravno ja se veselim da ću provesti idući ovaj naš mandat na, eh, u raspravama s vama i živahnim diskusijama o tome. A sad prelazimo na točku 10. To je politika upravljanja nekretninama. Sve što se tiče tih nekretnina mi ćemo sutra odraditi tijekom e, vremena za glasanje. Pa onda bismo sada trebali preći odmah na točku 11. Kao što znate, to je e, točka koju je predviđena da se napravi zajedno sa odborom za vanjske poslove i to za jedan sat. Pa stoga bih predložio da prekinemo sastanak i da se za jedan sat ponovno sastanemo ovdje u 17.30 kao što je i predviđeno, gdje ćemo s kolegama iz Afeta raspravljati o produljenju uzemnog fonda EO za odgovor na krizu u Siriji, fond Madad, naime. Hvala. U pola šest nastavak ovdje.

Hvala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 Uh, uh, Dobar dan ponovno. I sada prema dnevnom redu prelazimo na točku 11. Evo, izražavamo dobrodošlicu našim kolegama iz odbora AFETA i potpredsjedniku odbora koji nam je došao u goste, kolege Vaščekovskom. Rasprava se odnosi na produženje E, regionalnog uzajamnog fonda MADAD koji je osnovan kao odgovor na krizu u Siriji. I ovo je drugi puta da smo zajedno sa odborom e, AFET-om raspravljamo o produženju jednog uzajamnog fonda do prosinca 2020. U prošlosti je ovaj odbor bio vrlo kritičan e, u odnosu na način na koji su uzajamni fondovi ustanovljavani s obzirom da nije uopće u tome sudjelovao parlament, dok e, se od europskog proračuna tražilo da predonese zajedno sa zemljama članicama koji su donatori tom fondu. Nova financijska uredba razmatra u svom članku 234. E, tu nezgodnu ili nalgodnu situaciju i traži od komisije da konzultira parlament prije nego što sastavi nacrt svoje odluke o ustanovljavanju ili produžavanju takvog jednog europskog uzajamnog fonda za hitne situacije ili za akcije koje treba podnijeti nakon jedne krize. I sad u tom smislu dajem riječ kolegi Vitoldu Vaščikovskom. E, hvala lijepo i evo, hvala vam što pokušavate dobro izgovoriti moje teško poljsko prezime, ali vjerujte imamo pet godina mandata pa ćete nakon pet godina to savršeno znati. Želio bih ispričati našeg šefa odbora Davida Mekalistera koji nije ovdje s nama. On je na posebnoj misiji da nadzire situaciju u Ukrajini za vrijeme izbora i vrlo naporno radi. Već sam imao priliku pročitati njegovo izvješće o izborima održanim u Ukrajini i mislim da ćemo puno više doznati o pravom stanju u Ukrajini i E, ovog, tijekom ovog tjedna ćemo i na redovnom sastanku AFETA u srijedu razgovarati i raspravljati o rezultatima ovih izbora parlamentarnih u Ukrajini. I hvala vam lijepo da mi sada danas ukazujete priliku da po prvi puta supredsjedamo ovom zajedničkom sastanku odbora. Kao što je kolega već spomenuo, mi ćemo govoriti i predstavit ćemo prijedlog i razloge za produženje ovog uzemnog fonda Madad za krizu u Siriji. Ne želim gubiti vrijeme s nepotrebnim objašnjenjima, ali samo da kažem da Europski parlament prati e, stanje u, krizi, u Siriji i čitavoj toj regiji sa velikom zabrinutošću i smatramo da Evropska unija mora učiniti svoj maksimum kako bi pomogla zemljama pogođenim sirijskom krizom, pogotovo susjednim državama. Sada imamo oko 5,6 milijuna izbjeglica, vjerojatno više jer ovo je 5,6 milijuna izbjeglica ih je samo registrirano u susjednim zemljama poput Libanona, Jordana, Iraka i Turske, ali naravno imamo izbjeglice i migrante iz Sirije i ovdje u Europi. E sad zajedno sa svim mogućim e, kampovima i, institucijama za, u Turskoj, Madat je zapravo glavni uz donator Europske unije koji pomaže za uzdrž, dakle pomaže kod zbrinjavanja tih izbjeglica. Dakle, taj fond, uzajamni fond, je kako smo mi procijenili do, zaista stvorio dodanu vrijednost i vrlo učinkovito je djelovao i upravljano je njime. Ali isto, istodobno smo identificirali neke stvari koje bi trebalo popraviti i dali tu preporuke. E sad bi nam bilo jako drago da čujemo mi kao parlament od komisije kako komisija kani dalje djelovati na nakon ovih preporuka koje je parlamentarni odbor koji se time bavio dao i kako kanim recimo šta kani učiniti da spriječe da se sredstva iz fonda e, koriste za obnovu Sirije osim ako Asadov režim se ne bude kompletno obvezao na poštivanje ženovskog postupka i ne bude sve strane u svojem postkriznom razdoblju involvirao u politički život i donošenje odluka u Sirije. A sada dajemo riječ zamjeniku glavnog ravnatelja opće uprave DigiNIR za susjedstva, da nam oni obrazlože svoj zahtjev za produženje fonda, mm, uzemnog fonda MADAD. I zatim da nam kaže u kojoj mjeri i kako je moguće nastaviti sa pružanjem pomoći Siriji na taj način nakon 2020. godine. Dakle, to bi bila ta prva pitanja koje vam postavljamo kao predsjedatelj Evo, gospodine Popovski, imate riječ. Hvala. E, ja sam istog podrijetla kao i vi, ali moram, e, imam osjećaj da se moje ime lakše izgovara. Hvala e, što ste mi dali priliku da vam ispričam kakva je situacija. Jasno je da postoji stalna potreba za našom potporom e, kriza u Siriji nije e, završena i neće skoro završiti. Milijuni ljudi, izbjeglica, e, čak i u susjednim zemljama zajednice iz Sirije njim trebaju našu pomoć. Jer ako to ne učinimo, onda će sav teret pasti na nacionalne vlasti dok u Siriji ne postoji politička tranzicija, nećemo krenuti u obnovu. Radi se o e, humanitarnoj pomoći, e, povremenoj pomoći u e, Siriji i dok ne budu e, stvoreni uvjeti za dobrovoljan, siguran e, povratak, e, toga neće biti. Međutim, sve veći su pritisci u cijeloj zemlji. Imamo retoriku protiv izbjeglica, naročito u Libanonu, gdje je to postalo pravo političko pitanje. Naročito u Libanonu e, imamo taj osjećaj, e, neprijateljske osjećaje prema izbjeglicama i Sirije. Dakle, ovaj uzajamni fond Madak je e, doista pomogao izbjeglicama te doprinjeo da ne dođe do političkog i ekonomskog kolapsa. imamo do sada 1,6 milijardi E, eura koji su već dodijeljeni različitim djelovanjima, a 1,3 milijarde e, koji su predviđeni. E, to je dvostruko od ciljeva Europskog vijeća iz 2015. Sada smo na 18% od originalnih odobrenih sredstava, a 10% današnjeg proračuna. E, imamo e, i uspostavljamo e, dobar sustav praćenja, tako da smo došli do zaključka da je uzajamni fond vrlo dobar alat koji daje dobre i kvalitetne rezultate. Rezultate možete vidjeti u našem četveromjesečnom izvješću. Neću vam sada reći sve E, detalje. Govorili ste o procjeni, o strateškoj procjeni od strane komisije e, gdje se pokazalo da ovdje imamo jedan široko e, korišten alat koji komparativno nije preskup i da pomaže uspostavi nove ravnoteže u regiji. E, I u svakom slučaju ovaj uzajamni e, fond je učinkoviti nego e, kada bi države članice same doprinosila, tako da će se on sada produljiti i koristit će se i dalje u svim zemljama gdje je potrebno. Smatramo e, da e, je on dalje relevantan i da će odgovoriti potrebama milionima osoba u e, regiji. Operativni odbor uzajamnog fondu je u prosincu zatražio jednoglasno od komisije da produlji njegov mandat. Imamo financijsku potporu e, od velikog broja država članica. 2019. druge države članice koje nisu to do sada činile su obećale potporu. Tako da će ovo proširenje biti od velike e, važnosti kako bi se dovršile akcije koje su započete. Ako se to ne učinimo, jednostavno nakon 14. E, prosinca ne bi bilo moguće potpisati ni jedan ugovor, ali ne fond više ne bi mogao niti iskoristiti postojeća sredstva. Upravljački odbor smatra da bi Dakle, u tom slučaju trebali e, odbaciti e, obećana sredstva od država članica ako ne dođe do ovog produljenja. E, dakle, sljedeće godine usredotočit ćemo se na Jordan, Libanon i u određenoj mjeri na Irak. A za Tursku imamo zasebni alat i koji je sada u drugoj fazi djelovanja. Dakle, radi se o tome da želimo osnažiti sustav za e, potporu e, samih e, izbjeglica te omogućiti državama koja ih prihvaća da im pruži bolje uvjete. Postoje velike razlike među državama koje prihvaćaju E, izbjeglice u Libanonu, e, izbjeglice ne žive u logorima, već e, u malim kućicama. U Jordanu pak je drugčija situacija. Dakle, da zaključim u odnosu na prvo pitanje koje se tiče produljenja mandata. To naravno će ovisiti uvelike o pregovorima sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Tako da se ne želimo obvezati na bilo što e, nakon 2020. jer e, u prijedlogu komisije unutar e, paketa komisija predlaže novi instrument e, za e, migracije za e, projekte do kojih će doći kasnije. Pa ćemo pričekati da vidimo kako će to funkcionirati. Vjerojatno će se to ostvariti do kraja ove godine kako je to zatražilo vijeće. Hvala. A sada ću vas pozvati da komentirate, ali prije toga ću dati riječ gospođi Koms. Ona nije tu. Aha, u redu, onda vas pozivam. Želite li komentirati ovo što ste čuli? Da, puno hvala predsjedatelji, puno hvala na ovom objašnjenju. Imam nekoliko pitanja. Evo ovdje sam s vaše desne strane. Ovdje. Nešto informacija ste nam već e, dali kroz vaše početno izlaganje, ali neke mi stvari nisu bile e, jasne i konkretne. Na primjer, kada govorimo o uzajamnim fondovima općenito, E, to se možda neće činiti čudnim, ali u odboru za proračune nikada nismo dovodili u pitanje ciljeve uzajamnih fondova, ali smo dovodili u pitanje e, znači može li odbor za proračune nekako pratiti kako se ta sredstva zaista iskorištavaju i kako zapravo e, funkcionirati unutar sve, sve te, unutar cijele te galaksije proračuna, odakle dolazi novac, koliko novaca je prikupljeno, znači na koji način, za koje programe i ciljeve je taj novac bio iskorišten. E, to je nešto što komplicira rad ovom odboru za proračune. Naravno da imamo naše ciljeve i naravno da e, je bitan taj učinak koji možemo postići kroz djelovanje uzajamnih fondova e, na lokacijama kao što su Libanon, Irak i Jordan. I zato smatramo unutar ovog odbora da su to iznimno važne stvari i bitno nam je znati kako se koristi taj novac i kako to možemo kontrolirati. Evo, nakon što sam to rekla, istina je da se sada preporučuje produženje do 14.12.2020. godine. Dakle, ne znam zašto do 14.12. ako ne do 31.12. kao što traje svaka financijska godina. Dakle, e, mi ćemo započeti s, u e, dvije prosincu 2020. sa novim financijskim okvirom, a on još uvijek nije dogovoren. Dakle, meni je jasno da će taj novi fond za suradnju e, i za susjedstvo iskoristiti i uvrstiti i uzajamni fond i mi ćemo iskoristiti i te instrumente. Dakle, hoće li to biti uključeno u budući e, višegodišnji financijski okvir? Hoće li ti instrumenti dobiti svoju stavku u budućem financijskom okviru. Dakle, e, znači istina je da je ovo malo onako zbunjujući početak ovog novog saziva i europski proračun koliko smo uspjeli vidjeti će morati izdvojati više novaca. Ako je to tako, možete li nam reći koliko više novaca i kako će to biti raspoređeno u proračunu? E, nisam uspjela dobro shvatiti e, hoćemo li to dobiti do srpnja 2020. ili ne. Odnosno, hoćemo li morati izdvojiti više novaca iz proračuna proračuna za 2020. ili je to već uključeno u višegodišnjem financijskom okviru? E, sljedeće pitanje se tiče Turske. Dakle, e, Turska već ima određeni uzajamni fond e, za svoje potrebe, ali ako ne griješim, postoje neki dijelovi projekta, znači unutar fonda MADAD koji se financiraju unutar Turske. Dakle, to sve komplicira situaciju. Mene zanima kako se ti programi isprepliču i kako E, usklađujemo znači uzajamni fond za Tursku i uzajamni fond za Madad s obzirom na projekte koji se izvršavaju u Turskom. Evo mislim da su to sva pitanja koja sam imala za postaviti. Hvala. Thank you. Hvala. Gospodin Marijani. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja sam e, novi e, član i nisam član ovog odbora za proračun, pa se unaprijed ispričavam ako postavim pitanje koje vam se čine malo čudnima. E, ja dobro poznajem Siriju, bio sam tamo već nekoliko puta, ponovno idem za četiri tjedna i jasno mi je, jasno mi je stalište ovog uzajemnog fonda koji su rekli da neće sudjelovati u obnovi Sirije dok situacija nije stabilna i to razumijem. Radi se o političkoj odluci. Međutim, ako doista želimo pomoći e, izbjeglicama, zašto se ograničujemo samo na izbjeglice koje su izvan Sirije? Govorili ste o izbjeglicama koje su u Jordanu, koje su u Eh, Iraku ili eh, u eh, Libanonu, ali imamo ogroman broj izbjeglica unutar same Sirije. Pa stoga želim postaviti pitanje. Ako doista želimo biti učinkoviti, ja ovdje uopće ne, sada postavljam pitanje obnove, iako se ne slažem s vama, zar nije došao trenutak da doista pokušamo pomoći E, stanovništvu imamo humanitarne organizacije kao Crveni Kroasan i druge organizacije i udruge e, koje bi nam omogućile da pomognemo stanovništvu Sirija da ne e, idemo preko vlade. Bio sam u Guti, tamo imamo 700 tisuća izbjeglica koje žive u užasnim uvjetima. Došao sam u Alep tjedan dana nakon što su završili, su, završeni sukobi i tamo ogroman broj izbjeglica, ništa ne činimo. Dakle, ako želimo da Europa ima doista pozitivnu sliku kod tih građana, bez obzira na to kakvi će biti kasnije politički izbori, mislim da trebamo e, stvarno djelovati i nešto učiniti e, za izbjeglice koje su još uvijek u Siriji. Kao prvo, to će ih ohrabriti da ostanu u e, Siriji, a da ne dođu u Europi, a drugo, to je najbolji način da omogućimo ponovno ponovni život u Siriji. Ono što nedostaje Siriji prije svega to su naravno lijekovi. E, ako želite pomoći izbjeglicama trebate doista pomoći bolnicama. E, kada dođete u, e, kada uđete u bolnicu u Siriju imate čitavu hrpu e, uređaja na ulazu e, koji zapravo ne funkcioniraju. Evo tu možemo pomoći e, i možemo vjerojatno djelovati i na tom planu i jasno mi je da postoji embargo u odnosu na recimo neke druge uređaje, ali zašto ne bismo mogli pomoći recimo u popravku skanera? Jer skeneri su ti koji koriste cijelom e, stanovništvu i e, naglašavam treba svakako pomoći izbjeglicama unutar Sirije. Njih ima jako puno. Hvala lijepo. E, želi li još netko nešto reći? Izvolite. Svima želim dobar dan. Ja se zovem Fabien Gerer. Evo, izgubila sam glas. Kao i ja. Oprostite. E, dakle, ja sam nova zastupnica Francuske iz skupine Renew i imam nekoliko, rekla bih, bazičnih pitanja. E, gospodine predsjedniče komisije, možete li nam reći otprilike e, kolika su druga sredstva tipa sredstva iz drugih fondova ili recimo Ujedinjenih naroda kako bismo vidjeli koli, je udio ovog našeg fonda za Siriju u odnosu na druge e, fondove i sredstva koja postoje, a isto tako bih voljela da mi e, to usporedite s Turskom, sa potporom i fondom za Tursku. E, da vidimo o čemu se radi. A sada e, e, bih zašla u jedno pitanje koje se tiče stvarno humanitarnog aspekta, dakle život u logorima, preživljavanje stanovništva, a na drugu stranu ono što se čini kako bi došlo do povratka, povratka u Siriju moram reći da će me ubiti ova klima u Europskom parlamentu. E, pitam se također imali nekakvu ideju o tome kakva je perspektiva ovog fonda, e, jer znamo da će on dio višegodišnjeg e, financijskog okvira. Drugim riječima, kakve su potrebe i kako se to može povezati sa našim proračunskim mogućnostima. Hvala. Gospodin Olbrih, hvala. I ja sam iz proračuna, odbora za proračun. Pa imam pitanje u odnosu na proračun. E, što se tiče e, upravo proračuna, uvijek su se postavljala pitanje uzajemnih fondova, u kolikoj mjeri su oni stvarno, e, u koliko mjeri ih stvarno pomaže kontrolira parlament. Je li to fond E, klubova ili parlamenta. Međutim, ono što me zanima to je kako, e, kakva će biti struktura e, samog fonda, uzajemnog fonda u budućnosti i što s odlukama različitih država članica koje odluče da li hoće ili ne sudjelovati u tom uzajemnom fondu. Jer kada smo počeli e, o tome razgovarati, kada počnemo o tome razgovarati, to će biti vrlo važno. Ćemo imati jedan globalni fond, a onda ćemo imati i druge odvojene. Dakle, kakva je tu točno perspektiva? Imamo EU i države članice. Radi li se o nečemu što je stabilno ili to ovisi svake godine o političkim odlukama koje će se donijeti unutar država članica? Dakle, možete li nam nešto reći o samoj strukturi ovog fonda? Imamo li još nekog? Zahvaljujem. E, u ime kluba zastupnika ECR ja podržavam sve napore koji su uloženi do sada kada govorimo o intervenciji na području Sirije. Dakle, e, kada govorimo o uzemnom e, fondu, on je taj koji može osigurati e, pomoć kako bi se ublažile posljedice velike krize u Siriji. Taj mehanizam je bio koristan i imao je dodatnu vrijednost za Europsku uniju, u to nemamo sumnje. Imao je pozitivnu vrijednost, ali ću postaviti sada jedno pitanje predstavniku komisije. E, nisam siguran da sam dobro shvatio iz onih prvih razgovora koji su održani o e, financijskom okviru. E, taj fond bi trebao biti uvršten u politiku migracije. Je li to glavna ideja prema kojoj komisija ide? Hvala. Još netko? Hvala. Ja imam pitanje. U odnosu na ove izbjeglice u Siriji, i to e, naročito što se tiče sjeveroistoka e, Sirije i e, imamo preporuku da upravo nevladine organizacije nastave djelovati na razini sjeverno-istočne Sirije. Možete li vi nešto o tome reći? Hvala. Je li se još netko javlja za riječ? Ne, ali evo i ja imam pitanje. Pa Parlamentu je drago što je pozvano na sastanak e, odbora ovog uzajamnog fonda, međutim to nije uvijek lako uskladiti sa djelatnostima parlamenta. Pa bih e, volio da to uzmete u obzir, odnosno kalendar rada parlamenta, kada odlučujete e, kada će se sastati, sastati odbor. Hvala. A sada ću vas moliti da odgovorite na ova konkretna pitanja koja ste čuli. Da, hvala. Hvala e, članovima. Kao prvo, odgovorit ću redom. Što se tiče nadzora, kontrole, o tome već neko vrijeme razgovaramo E, sa e, povjerenikom Ettingerom primjerice i tu e, se sada odmah nadovezujem na pitanje predsjedatelja. Pozvali smo članove parlamenta na sastanke svih odbora i ovog odbora za Tursku. Međutim, jedno smo pogriješili, imali smo sastanak tijekom Strasburskog tjedna, ali tada smo napravili veliku grešku, to više nikad nećemo ponoviti, mogu vam to obećati. Jer doista nam je stalo do toga da e, e, članovi i zastupnici članovi odbora e, sudjeluju na našim sastancima. I u prošlosti E, su e, članovi odbora za proračun i za kontrolu e, proračuna obavili nekoliko posjeta na terenu da vide kakvi su to projekti na terenu. I ako bude zainteresiranosti u budućnosti, to ćemo svakako omogućiti. Dakle, mi ovi su fondovi e, sukladno financijskom uredbom e, dio proračuna. Međutim, što se tiče budućnosti, to će stvarno ovisiti o tome kako će završiti pregovori u odnosu na e, VFF. Međutim, svi instrumenti koji se tiču razvoja međunarodne suradnje ili susjedstva i naravno migracija, odgovor na krize vezane s migracijama su treba na njih gledati zajedno, a onda će tijelo za proračun odlučiti hoće li ovi e, uzajamni e, fondovi nastaviti funkcionirati. Mi smo e, slijedili sljedeću logiku. Htjeli smo ponuditi instrumente koji su unutar proračuna a e, onda se tu naravno postavlja pitanje održivosti, financijske održivosti, koliko će sredstava doista tu biti e, dostupno. Ali kasnije ću vam nešto reći, i to vrlo skoro, o sudjelovanju država članica. U samoj Siriji, ne, prvo, nešto o proračunu 2020. Kao što znate, još nismo o tome ništa odlučili, tako da E, kada to učinimo, onda ćemo predložiti da se e, otprilike doprinese u visini od 150 milijuna, a to je e, sukladno po obećanju koje je na konferenciji za Siriju dala Evropska unija u ožujku 2019. godine. Odnos između samog uzajemnog fonda za Siriju i ovog mehanizma za pomoć e, Turskoj e, je e, utoliko što je prvo postojao fond, a onda ovaj dogovor, odnosno fond za Tursku, jer je on uslijedio tek nakon dogovora sa Turskom. Tako da čitav niz akcija koje imaju za cilj pomoć sirijskom stanovništvu u Turskoj. E, financira ih fond, međutim iz toga ćemo izaći jer sada imamo jedan drugi e, instrument za to. E, radi se još uvijek o 31% od prilike cijelog fonda. Imamo otprilike 800 tisuća ili nešto manje od milijuna, jedan e, veliki dio ide dakle u e, Tursku. I to je na neki način poveznica između e, ova dva fonda. Još jedno pitanje koje ste mi postavili u odnosu na ovaj fond za Tursku, dakle proračun je 6 milijarde. 3 milijarde su dane u prvoj tranši, a onda imamo drugu tranšu od 3 milijarde eura. E, imamo sada i konačnu odluku o financiranju u kojem se e, za e, drugu tranšu dalo 1,4 milijarde, tako da je financiranje sada osigurano, ali to ide do 2020. 2021. Tako da ne govorimo zapravo o tome hoće li se produljiti e, financiranje. To sve naravno opet ovisi o e, budućem višegodišnjem financijskom okviru. A što se tiče aktivnosti u samoj Siriji, a naročito aktivnosti e, vezane za osobe koje su premještene unutar same Sirije. U Suriji dijelimo preko tri nevladine organizacije, organizacije kao što je Crveni križ, ali i ipak povlačimo crtu i pravimo razliku između recimo rekonstrukcije i humanitarnog rada koji se nastavlja iako još uvijek nemamo obnovu i rekonstrukciju. Tako da je taj dio humanitarnog rada i dalje aktivan. Imamo otprilike e, proračun od 140 e, milijuna eura godišnje. Naravno da imaju jako puno problema, pristup e, e, samim e, subjektima, trebaju raditi sa agencijama vlade, to nikad nije laka stvar. Jer neke od njih su pokriveni i pogođeni sankcijama Ujedinjenih naroda, pa to treba imati na umu. Evo, nadam se da sam to pojasnio. E, naročito što se tiče razine e, sredstava za izbjeglice u Turskoj, u Turskoj drugim riječima 3 milijarde eura, nešto malo više, e, dakle 3 plus 3. A što se tiče drugih donora, nemam baš sve brojke, mogu provjeriti te brojke pa vam dati te informacije. Što se tiče UN-a, stvari tu nisu baš najjednostavnije jer mi zapravo E, dajemo sredstva za veliki broj e, akcija Ujedinih naroda upravo u Siriji. UNDP je e, jedan od najvažnijih partnera u Turskoj, ali imamo i druge, UNICEF i tako dalje. Struktura samog uzajamnog fonda i odnos E, sa državama članicama, to u kolikoj razini države članice doprinose. Morate biti svjesni razlike koja postoji između različitih e, e, uzamnih fondova i ovog mehanizma za pomoć izbjeglicama u Turskoj. Ovdje imamo dogovor sa Turskom i države članice su temeljem tog dogovora jednostavno obvezne dati potporu ja primam e, te potvrde da je e, potpora e, dana. To je jedna obveza. Dok je financiranje uzemnih fondova potpuno dobrovoljno i tu počinju problemi. Jer za sada imamo samo 10% od proračuna što se tiče onog što daju države članice. Ne znam kakva je situacija u drugim uzajemnim fondovima, ali sigurno je proporcija E, slično i dalje tražimo, stalno tražimo nove e, nova sredstva za Siriju, za Sjevernu Afriku, za Afriku, za, sva te za sve te uzajemne fondove, ali naravno to sve ovisi o tome kakva je politička situacija i kakva je volja u državama članicama da daju taj novac, pa tako ne mogu sada eto, predvidjeti kakva je situacija i kakva će biti u budućnosti. Mi koristimo naravno te događaje kao što je konferencija o Siriji koja je postala zapravo svake godine jednim redovnim događajem kako bi prikupili više potpore i više financijskih doprinosa od zemalja članica od naših donatora. Ali ta pitanje je više puta već postavljano. Međutim, mi smo zapravo vezani odlukama naših vođa, naših čelnika i ne smijemo se angažirati ni u čemu što bi išlo iznad humanitarnih humanitarne pomoći. Dakle, i tje, zatim moramo se boriti samo za redovne, dobrovoljni i dobrovoljni povratak sirijskih izbjeglica, bez obzira gdje se oni nalazili. To je takva je politička odluka. Hvala lijepo. Da li neko iz još komisijine opće uprave za proračun želi nešto dodati? Izvolite. Hvala. Moj kolega Popovski je bio vrlo, vrlo opsežan i iscrpan, prema tome nemam šta više dodati tu baš puno. Mislim da je priroda ovog prijedloga koji je komisija dala zapravo obuhvaća sve ove nove instrumente koje smo već predložili. I mi ne možemo zato ništa više još govoriti o tom da li će možda trebati ponovno produžavati taj uzemni fond. Ne možemo ništa o tom reći dok ne budemo znali više o ovim pregovorima o tim sveobuhvatnim instrumentima. I drugo, da budemo sasvim jasni, mislim da je kolega već o tome govorio. Produženje Madat fonda na godinu dana, posljedice su već, učinci su već zapravo uključeni u ovaj nacrt izmjene proračuna. Prema tome, to nas ne bi trebalo odvraćati od eh, odluke da to potvrdimo. I na trećem mjestu, samo da vas općenito podsjetim, Ovaj odbor dobiva e, detaljne izvještaje o svim evropskim uzajamnim fondovima i u tim izvješćima imate sve detalje koliko je novaca došlo, od koje zemlje, zemlje članice, koji donator koliko i koliko je išlo onda iz evropskog proračuna i kamo je taj novac otišao. Prema tome to je vrlo detaljno. Hvala lijepo. Ima li tu još nekakvih komentara? Ako nema, onda bih volio zaključiti ovaj naš sastanak i u ime kolege Vašikovskog. Dakle, kažemo da će koordinatori odbora Budget i AFET pripremiti preporuke koje će biti i koji će odražavati ovaj rezultate današnje rasprave i su potpisat će ih predsjednici AFETA i Budžeta. I zatim će se poslati dopis predsjedniku komisije u kojem se prenosi onda službeno stajalište parlamenta. Jer naš izvještaj ide našem konferenciji predsjednika klubova u parlamentu i oni šalju onda dakle s podpredsjedničkom palicom svoj dopis Evropskom šefu Evropske komisije sa službenim stajalištem parlamenta. A mi sad prekidamo rad i vidimo se sutra ujutro u devet na nastavku. Most important of all, Najvažnije od svega imate sada pozvani ste na koktel vam je na raspolaganju, pa požurite.